Okay, colleagues, we're going to make a start with our committee. We're a little bit late, but we can... Um... Možemo započeti, malo kasnimo, ali počinjemo od druge točke dnevnog reda, zato je prva točka bila sastanak koordinatora koji je održan. Imamo usvajanje dnevnog reda. So, just to say that uh, later today we'll have a... Kasnije ćemo imati razmjenu mišljenja s revizorskim sudom danas poslje podne. Imat ćemo dojena sudskog vijeća i članove suda koji su zaduženi za izvješće o ulaganja u zemlje AKP. Gospodin Klaus Lene, on je naš bivši kolega, tako da će naš kolega biti ovdje prilikom razmjene gledišta sa sudom i sutra ujutro imamo važne posjetitelje u našem odboru. E, razgovarat ćemo o financijskim tokovima i također će tu biti i i predstavnik OECD-a, dakle, gospodin Erich Solheim i nadam se da ćete sutra prisustovati u velikom broju. Evo, imamo sada točku trećeg dnevnog reda, to su priopćenja predsjednice. Imam samo jedno priopćenje i riječ je o Burundiju, zato jer u vijeću imamo i razvoj događaja u vezi sa Burundijem. Prije gotovo godinu dana posjetila sam Burundi sa predsjednikom socijalista i vidjela sam da je to vrlo mirna zemlja. Mm, mi smo posjetili gotovo kojega u, bolnici, ja teško je sada razmišljati o tome što se tamo događa. 14. ožujka vijeće je završilo konzultacije sa Burundijem o članku 96 o, sporazumu o partnerstvu među Europske unije i AKP-a, dakle sporazumu iz Kotonua i Zaključeno je da obveze koje predlaže burundijska vlada nisu dovoljne kako bi se zadovoljila naša traženja i mi smo prekinuli izravnu financijsku potporu u burundijskoj administraciji, što znači potporu iz proračuna, ali također dalje isplaćujemo humanitarnu pomoć. Ono što se događa u Burundiju ugrožava cijelo područje velikih jezera. Imamo također probleme u odnosima sa Ruandom, a ovoga mjeseca obilježava se 22. tužna obljetnica genocida u Ruandi. Možemo se jedino naći da će se u Burundiju uspostaviti stabilnost jer e, se e, pripremaju važni izbori, između ostalog i u Ruandi su se odigrali izbori, dakle trebamo stabilnu regiju. Evo, E, samo sam vam htjela i reći ove vijesti da smo obustavili izravne financijske potpore Burundiju koje je odlučeno na vijeću. Zatim četvrta točka dnevnog reda odobrenje za zapisnika sa sjednica održanih 17. i 18. veljače i 14. i 15. ožujka. Dakle, ako imate bilo kakve prigovore, molim vas da o tome izvijestite tajništvo prije kraja sastanka. ako nema prigovora, onda ćemo smatrati zapisnike usvojenim. Točka peta, usvajanje odluka i preporuka koordinatora od 16. ožujka 2016. Ako imate bilo kakve prigovore, dostavite ih do kraja ovoga sastanka. Ako ne bude prigovora, onda će se smatrati usvojenima. Zatim priopćenja komisije. Ne znam tko je ovdje iz komisije. Nema priopćenja. U redu. Danas dolazi podne, povjerenik Nides tako da ćemo čuti od njega koje su najnove vijesti. Hvala vam. I točno na vrijeme, dakle evo upravo smo stigli do točke 7, treba nam e, izvjestitelj za mišljenje, gospodin Denz, koji upravo dolazi. Dakle, imamo mišljenje za odbor LIBE o utvrđivanju zajedničkog popisa Europske unije sigurnih zemalja porijekla za potrebe zajedničkih postupaka za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite. Dakle, riječ je o azilu. Libe je nadležni odbor, mi izrađujemo mišljenje, danas poslije podne ćemo o njemu glasovati. To je bilo dosta kontroverzno pitanje, a ključno je za rješavanje izbjegličke krize. Evo Seb, imaš riječ. Hvala gospođo predsjednice. Hvala na priopćenju. Ovo je kontroverzno pitanje i jedno od pitanja koje na neki, način spaja instinktivnu potrebu za reakcijom sa pojačanom svijesti u javnosti o tom problemu, zbog čega ova situacija može izazvati veće kontroverze. Zahvalan sam kolegama koji su dali svoj doprinos radu na ovom predmetu i zahvalan sam na njihovoj potpori. Drago mi je što smo bili jedinstveni u odboru kada je riječ o komentarima predloženog popisa sigurnih zemalja. To nije u isključivo nadležnosti odbora DEVE i zbog toga u mišljenju predlažem da pričekamo ishod procjene učinka Agencije za temeljna prava o tome što može učiniti Ured za azil i Agencija za temeljna prava je pripremila svoja izvješća i mislim da ovi prijedlozi zahtijevaju daljnje razmatranje, tako da e, predlažem ovu suzdržanost. Neki amandmani su uloženi koji su malo različiti, imamo manja odstupanja u mišljenjima između klubova, no općenito govoreći mislim da je naš odbor uspio usvojiti zajednički stav i naša je poruka da treba brzo obrađivati zahtjeve i to međutim nikad ne može imati prednost nad pravima manjina koji bježe od progona. Nadam se da ćemo danas posle podne poslati važnu poruku komisiji i dakle ovaj prijedlog zahtjeva podrobniju procenu i Europska unija ne treba se priključiti onima koji izbjegavaju suočavanje sa izbjegličkom krizom. Odbor za razvoj e, ima mišljenje o ovom predmetu i nadam se da će e, komisija uključiti sve nadležna tijela koja će raditi na ovom predmetu. Nadam se da ovo mišljenje ih neće navesti na odstupanje, no ipak e, želim naglasiti da je važno da smo mi uspjeli dati svoje mišljenje. Evo, hvala vam o tome. Dakle, popis sigurnih zemalja ne uključuje niti jednu zemlju u razvoju. Imamo tu zemlje bivše Jugoslavenske republike i e, Bosnu i Tursku. Dakle, znam da se razmatra proširenje tog popisa na druge zemlje. Hvala vam sebe na ovom kratkom predstavljanju. E sada imamo izvjestitelje u sjeni. Gospodin Venta u ime Pučana. Hvala. Naravno, želim je zahvaliti izvjestitelju na spremnosti na suradnju. Imam e, neke dvojbe u vezi sa nekim amandmanima 2 i 10. Kao što znate, uvrštavanje zemlje u popis e, sigurnih zemalja porijekla ne znači da ona pruža automatska jamstva sigurnosti za e, građane. I dalje trebamo detaljno provjeravati sve zahtjeve za međunarodnom zaštitom. Imamo amandmane o manjinama poput LGBTI skupine koja je jedna od e, osjetljivih i ranjivih skupina. Kada e, imamo članke 29 i 30 direktive i znamo da trebamo pružati postupovna jamstva e, zbog spolnog i rodnog identiteta. Dakle, u situacijama kada podnositelji zahtjeva trebaju posebna postupovna jamstva, i kada im se ta jamstva ne mogu ponuditi jednim ubrzanim postupkom, onda takvi podnositelji zahtjeva e, ne trebaju se dalje pridržavati tog e, postupka, nego trebaju tražiti izuzeće. Razgovarali smo o tom amandmanu sa kolegama iz odbora LIBE i oni smatraju da je to već e, obuhvaćeno direktivom. Također druge manjine su isključene poput e, vjerskih ili etničkih manjina, one su isključene iz tog amandmana, tako da bi rezolucija mogla biti nedosljedna. Zbog toga e, smatram da ta dva amandmana treba odbaciti, ali hvala gospodinu Dencu na sradnji. Hvala. Marina Albiol Guzman. Buenas, bueno, agradecer el, el trabajo del, del reporter. Hvala. I ja sam htjela zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. Mi iz gue nismo uložili amandmane jer se uopće ne slažemo sa izradom popisa sigurnih zemalja. Dakle, mi se protivimo cilju i logici ovog mišljenja, jer izrada jednog popisa sigurnih zemalja znači da eksternaliziramo nadzor nad granicama i znači da ne preuzimamo vlastite odgovornosti prema izbjeglicama. Vidjeli smo što znači ovaj popis i vidjeli smo što znači reći da je Turska sigurna zemlja. To znači da postoji sporazum između dvije zemlje i to znači deportaciju tisuća osoba i to znači ugrožavanje života ljudi. Hvala. Hvala gospođo predsjednice. Mislim da je naš izvjestitelj odabrao pravu strategiju i da je ispravno ukazao na kritičnosti izrade takvog europskog popisa sigurnih zemalja. Toplo mu zahvaljujem na njegovom radu. Kvaliteta izvješća se pokazuje time da je uloženo samo pet amandmana na nacrt mišljenja. Jedan od amandmana uložio je moj klub i tu se poziva na pristup pravnom lijeku u postupku. Ključno je sljedeće treba zajamčiti i poštivati individualno zajamčeno pravo na azil u svim uvjetima i svi podnositelji zahtjeva moraju imati mogućnost uložiti prigovor na presumpciju sigurnosti u takvim zemljama i također ne smije se povećati teret dokazivanja na e, podnositelja zahtjeva i također podnositelj zahtjeva treba imati pravo na pravni lijek u slučaju negativne odluke. Drago mi je što je izvjestitelj spreman podržati naš amandman u tom smislu. Dakle, svi su aspekti u ovom nacrtu mišljenja doista dobro obuhvaćeni i mislim da će odbor Libe, zahvaljujući tome, moći lakše donijeti konačnu odluku u ovom predmetu. Hvala, Charles Goerens. Hvala vam, gospođo predsjednice. Mislim da je bitno napraviti razliku između postupka koji se primjenjuje u našim državama kada se radi o prihvatu e, tražitelja azila s jedne strane i e, načela sigurnih država s druge strane. Dakle, nema apsolutno sigurnih država, osim možda onih koji e, su članice Vijeća Europe, a i to je upitno. Dakle, ako netko dođe k nama u našu državu, onda ima pravo na individualni postupak. Individualni postupak se radi kao prvo iz sigurnosnih razloga, dakle iz pravno sigurnosnih razloga. I to je mjera kojom se pruža pravna zaštita i predvidljivost osobi koja traži ažil. To je zapravo najmanje što možemo učiniti. Dakle, nema kolektivnih postupaka osim kada se radi o višoj sili. A i tada bi prije toga tražitelji azili trebali proći kroz individualizirani postupak prvo. Dakle, takva je trenutno praksa u našim državama i u potpunosti ne možemo dovesti u pitanje taj osnovni princip. Druga točka. U potpunosti razumijem da se podnosi amandman kako bi se shvatila pozornost na osobe LGBTI, dakle na osobe koje se proganja zbog njihove seksualne orientacije. I te osobe imaju pravo zatražiti azil u našim državama. No ono što mene tu smeta nije samo to načelo, već činjenica da se tu ne spomenju žene kojima prijeti e, genitalno sakačenje, ne spominju se drugi slučajevi, primjerice djevojčice koje se priseljava na brak sa 8 ili 9 godina, što je apsolutno neprihvatljivo. I u tim slučajevima bismo trebali imati jedan, za te slučajeve trebali imati jedan isepan popis. Moj klub zastupnika je tu podnio amandman ne zato što smo mi protiv tog načela, ravnopravnosti osoba, već zbog toga što smo samo jedan element istaknuli tog cjelokupnog problema i toga bismo, ako je moguće, podnijeli još jedan usmeni amandman. Ne znam je li to izvjestitelju i komisiji i našem odboru prihvatljivo, ali mi bismo rado zatražili da se ovi slučajevi koje ste spomenuli, naravno spomenu u našem izvješću, to nešto što podržavamo, ali to nije sve. I stoga se nadamo da bismo mogli još unijeti dodatne nijanse u izvješće kako bismo tako odrazili interese našeg kluba zastupnika. Hvala, Davor Štir. Hvala. Samo sam htio skrenuti pozornost na činjenicu da popis sigurnih zemalja koji je predložen ovdje, dakle riječ je o zemljama osim Turske, zemljama bivše Jugoslavije, koje su sve u postupku pristupanja Europske unije. Neke od njih su već uznapredovale u postupku, neke manje uznapredovale, ali one jesu u postupku pristupanja i s njima već postoje institucionalni sporazumi koji su zaključeni jer te zemlje već zadovoljavaju određene standarde jer inače ne bi mogle postati niti kandidatkinjama za pristupanje Europskoj uniji to uključuje, a to osobno znam jer sam i sam prošao kroz taj proces kada sam e, radio u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova, dakle sve e, kriterije za zaštitu ranjevih skupina. Ta zaštita, kao što je sam rekao, nije nigdje savršena, ali time ne želim reći da nema određenih razina zaštite da se ne ispunjavaju određeni standardi i naravno u slučaju zemalja kandidata očekujemo da one poboljšaju tu zaštitu kako bi u budućnosti eventualno postale punopravnim članicama Europske unije. No ipak one su već zadovoljile određene standarde koji su im omogućili da uđu u proces pristupanja Europskoj uniji, jer inače ne bi bile u tom procesu. Dakle, ako se slažemo kao Europska unija da te zemlje ispunjavaju određene standarde, onda mislim da je samo logično reći da one zadovoljavaju ove standarde koji predviđaju uvrštenje u popis. Dakle, ako to dovodimo u nedoumicu, pokazujemo dos, nedosljednost. Dakle, ako postoje neke dvojbe, onda te zemlje ne bi smjele biti u procesu pristupanja, no mislim da to nije ono što želimo reći, nego da te zemlje trebaju i dalje nastaviti pregovore o pristupanju, ali očekujemo naravno da one idu u tom smislu korak dalje. Dakle, kao što je rečeno prije, ovaj popis se treba finalizirati i mislim da amandmani koji dovode u pitanju razine e, koje su već postigle ove zemlje jednostavno nisu potrebni. Hvala. Čini se da se nitko više nije javio za riječ o ovom predmetu. Dakle, Dora Šeflin iz komisije. Ne znam iz kojeg odjela komisije ste. Možete nam to sami reći. Hvala. Ja sam iz glavne uprave Home e, iz Ureda za azil. Hvala na ovim komentarima koji smo uzeli na znanje. Evo samo da odgovorim na neke od glavnih tvrdnji koje ste iznijeli. Naravno, imamo zajednički popis e, sigurnih zemalja porijekla, ali to ne izuzima e, zemlje članice da od obveze da razmotre temeljito svaki zahtjev za azilom. Mnogi od ovih amandmana koje ste uložili danas odnose se na e, presumpciju sigurnosti i provedbu iste također u slučaju da postoji takav popis sigurnih zemalja, treba ipak postojati presuncija da je moguće opovrgnuti da je ta zemlja sigurna za određenu osobu u određenim okolnostima. Također, jedan od amandmana odnosi se na način na koji bi podnositelji zahtjeva iskoristili mogućnost e, unošenja prigovora, ulaganja prigovora. Dakle, sukladno direktivi treba navesti ozbiljne e, razloge zbog kojih ta zemlja ne bi bila sigurna za tu dodečnu osobu. Dakle, nismo u APD-u izmijenili definiciju sigurne zemlje. To nismo izmijenili kao takvo. No, jamstva koja je izradio Europski sud, što e, uključuje također i spolnu orijentaciju, naravno o tome valja povesti računa u razmatranju zahtjeva za azil i ulaganje prigovora. Dakle, to je praksa Europskog suda iz prosinca 2012. godine i o tome svakako valja voditi računa. zatim e, pristup pravnom lijeku u slučaju negativne odluke. To je predviđeno također i u direktivi o postupku odobrenja azila. Dakle, e, to ne obustavlja postupak, e, budući da je vjerojatno da je zahtjev neutemeljen, no obustava se može naložiti ili na zahtjev podnositelja zahtjeva ili po službenoj dužnosti. I na kraju, kada je riječ o ranjivim skupinama, komisija e, ima e, i u prijedlogu Memorandum 2 u kojem se kaže da treba posvetiti posebnu pozornost ranjivim skupina koje su e, prepoznate u navedenom Memorandumu 2 u prilogu prijedlogu. Da, Dakle, mi se slažemo da treba posvetiti posebnu pozornost tim skupinama. Hvala vam. Hvala. Neki kolege su se posebno osvrnuli na manjine i pitanje je postavljeno treba li izričito spomenuti neke skupine sebe. Da, e, kao prvo želim zahvaliti kolegama na njihovim komentarima i na potpori o razmišljanju koje stoji iza našega pristupa. Dakle, kada je riječ e, o konkretnim i specifičnim manjinskim pravima, Postoje brojne prilike za izmjenu i dopunu popisa u e, mišljenju. Trebamo poduprijeti logiku onoga što govorimo, odnosno da treba postojati popis sigurnih zemalja porijekla i ako imamo takav preskribirani popis, onda treba uzeti u obzir i čitav niz čimbenika i povesti računa i o nizu manjinskih skupina i dokazuje na činjenicu da sustav treba prilagoditi pojedinačnim slučajevima i da ne bismo trebali imati jedan uopćeni popis koji bi prejudicirao zahtjeve za eh, azilom određenih podnositelja zahtjeva i mislim da je to sadržano u našim komentarima, no kada je riječ o usmenom amandmanu korist eh, uvršavanja dodatnih manjina na popis, pa mi to pripremamo, no kao što sam rekao ne vidim razloga zašto se izvješće nije moglo prije izmijeniti kako bi se o tome povelo računa, no to nije bio slučaj u našim razgovorima. No ja i sam i dalje spreman uvažiti taj zahtjev eh, kada dođemo do glasovanja danas poslje podne, no ističem da se to ne bi smjelo učiniti kako bi se ugrozilo naše pravo donošenja mišljenja. Dakle, mi to smijemo e, prihvatiti, niti komisija bi to trebala predlagati bez temeljitijeg razmatranja nekih pitanja na koje ukazujemo u mišljenju. Um, but on Evo, mislim da imamo neka laženja o mišljenjima, na u mislim da se slažemo i o tome ćemo glasovati danas poslije podne u 15 sati. Hvala vam. Idemo na sljedeću, sljedeću točku dnevnog reda. Evo, samo da vas podsjetim. U 15 do 12 imamo e, gosta iz Europskog konsenzusa za razvoj. Točka osma, ljudska prava i migracija u trećim zemljama. To se nadovezuje naravno na prethodnu točku dnevnog reda. Nadležni odbor je AFET e, i pododbor za ljudska prava. Naša izvjestiteljica za mišljenje je Marina Albiol Guzman e, o, izvješću Marine Marie Glasovat ćemo danas eh, poslije podne. Imamo neke kompromisne amandmane koji su pripremljeni za danas poslije podne. Pozivam vas da to razmotrite, a sada dajem riječ našoj izvjestiteljici za mišljenje Marini Albio gusman Izvolite. Hvala vam. Kao prvo bih htjela zahvaliti svim klubovima zastupnika na njihovoj suradnji, a to vrijedi i za tajništvo. Istina je, zaprimili smo mnogobrojne amandmane na ovo mišljenje. Želim zahvaliti na tome što se pokušava na taj način poboljšati naše mišljenje. Primjerice radi se o tome da 0,7% BNP-a se treba staviti na spolaganje za razvoj, dakle pravo na obrazovanje, pravo manjine i tako dalje. To su sve neki od amandmana koji će značajno popraviti naše mišljenje. Ja sam htjela sastaviti mišljenje koje se neće baviti samo površnim stvarima, nego koje će dosta se kritično osvrnuti na sve to, ali ja bih isto rado da ispunimo našu odgovornost koju imamo po pitanju ljudskih prava i temeljnih prava u trećim državama. Teško je postići kompromise kada imamo mišljenje od osam poglavlja, a jedan klub zastupnika želi da se svih osam poglavlja maknu. Isto tako prava migranata i prava državljana trećih e, država se krše u našim državama članicama i na granicama. Migranti i migrantkinje često postanu i žrtvom trgovine ljudima, deportira ih se i vrlo je teško staviti ovako mišljenje dok smo mi u našim sigurnim uredima i dok zatvaramo oči pred realnom stvarnom situacijom na terenu. Isto tako ne možemo zanemariti ni koliko je negativna utjecaj trgovinske politike, politika velikih kompanija. Radi se o tome da se ljudi iskorištavaju u tim državama, da se na neki način prisiljavaju ti ljudi na migraciju. Ne možemo niti ignorirati da e, se novci za razvojnu pomoć koriste kako bi se provele trgovinsko-političke mjere i e, migracijske mjere i isto tako postoji povezano sa našim politikama u trećim državama i sa migracijom i bjegom iz tih regija na svijetu. Netko je htio da se jedna referenca Kine, dakle vezano uz e, sporazume o partnerstvu sa trećim državama koje krše ljudska prava. Ja mislim da je to zapravo minimalno što bismo mi trebali zahtijevati u našem odboru. Europska unija ima sporazume sa trećim državama poput Turske ili Maroka, gdje udruge za zaštitu ljudskih prava redovito izvještavaju o slučajima kršenja ljudskih prava ne bismo trebali sklapati sporazume sa državama koje sustavno krše ljudska prava. Ja sam odbila sve one amandmane koji su bili potpuno suprotni mojoj liniji kao izvjestiteljice. Ova dva kompromisa koje smo našli, nadam se da ćemo se mi moći složiti oko toga, jedan općenit kompromis gdje se radi o važnosti ljudskih prava gdje se želi usvrnuti na razloge koji dovode do migracije, da se zaštite posebno ranjive skupine, to jest da se migracijsko pitanje uključi u politički dijalog sa trećim državama. Zatim imamo jedan drugi kompromisni amandman vezano uz zaduživanje trećih država. Tu se ne traži ukidanje vanjskog duga, Mislim, mi to inače tražimo kao guje. mi smatramo da je to dobro za države da uspiju izaći iz tog ciklusa sromaštva, već se tu radi uh, u tom kompromisu o restrukturiranju vanjskog duga. Evo, to, je, to su dva kompromisa vezane uz mnogobrojne amandmane koji su poneseni na ovo mišljenje. Hvala lijepa. Izvjestitelji u sjeni su sljedeći. Kao prvo, Tereza Jimenez. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja želim srdečno zahvaliti gospođi Albiol na njenom angažmanu i na njenom radu. Već sam na sastanku u ožujku odbora Libe rekla da ne dijelim pristup koji je predložila izvjestiteljica. Samo to još jednom mogu ponoviti. Evo sad sam to malo prije još prošla i tu se kaže ovo se nije dogodilo, ovo se napravilo, ovo se nije napravilo i tako dalje. Prije nego što se dogodimo oko toga, zapravo se tome da bi trebali doista nešto promijeniti kod situacije migranata. Mi ovdje sjedimo u našim urodima te nam se predbacuje da ne znamo što se doista događa na licu mjesta. A ovaj pristup kojeg ovdje imamo je, nažalost, premalo konstruktivan po našem mišljenju, te se previše usredotočuje na temu izbjeglice u Europi. Naravno da smo svi mi jako osjetljivi na to pitanje izbjegličke migracijske krize u Europi. Jučer sam održala sastanak sa gradonačelnikom Lesbosa koji je rekao da na Lampeduzi i da na Lesbosu je situacija katastrofalna i on je pokušao opisati kako pokušavaju riješiti e, taj problem. Što se treba dogoditi u zemljama porijekla, što se treba napraviti u, tranzitnim državama, jer ti ljudi doista prolaze kroz pakao. Mnogi, mnogi ljudi, mnoge žene, mnogo djece izgubi putem i svoj život. Stoga ovo nije samo dobra prilika da kažemo što mi radimo, a kod odbora Libe smo već mnogo toga rekli vezano uz tu temu ali naravno tu se radi o situaciji u trećim državama. I stoga ima dosta toga čime se mi ovdje ne možemo složiti. Ovo mišljenje se previše se dotočilo na to što se događa ovdje u Europi ili što bi se trebalo dogoditi, a ne na ono što se događa izvan Europske unije. I stoga smo mi kao klub zastupnika podnijeli čitav niz amandmana i sad bih htjela se kratko osvrnuti na neke od njih. Već sam rekla umjesto da samo govorimo o situaciji s migracijama u Europi, što je naravno važno, mi u amandmanu broj 8 tražimo da i zemlje porijekla poboljšaju svoje mjere vezano uz ljudska prava i svoje vizne sustave. Dakle, sve ono što se treba dogoditi prije nego netko napusti svoju državu. Isto tako naglašavamo da je jako bitno da se riješi problem trgovine ljudima i da se ti kanali obustave zato što to još i dovodi do pojačanog priljeva migranata. Zatim e, četvrti stavak, tu govorimo o pozitivnom utjecaju koju koje bi poduzeća mogla odigrati u državama porijekla. Dakle, što bi privatna ekonomija mogla učiniti? Naravno da dolazi do zlouporabe položaja, naravno da postoji dosta toga na što bismo trebali ukazati, ali postoje i pozitivni primjeri. Primjerice, pokušavaju se stvoriti radna mjesta u tim državama. Isto tako je važno da bogatstvo ne iscuri iz tih država. Zatim 11. vanjska trgovina. Tu stavljamo naglasak na obrazovanje e, i na odgoj djece u trećim državama. Trebali smo izmijeniti najbolje prakse s trećim državama, trebali bismo pružiti humanitarnu pomoć, e, pomoć za poslodavce i za policijske snage. Amandan broj 9, tu se posebice govori o tome kako se može poboljšati individualna situacija u izbolišnjim kampovima. Tu postoje individualne potrebe za zaštitom, individualni problemi za žene, za djecu i tako dalje. To je tema o kojoj se mi moramo osnoviti naravno ovdje u Europi, ali u prošlom savezu smo u prošlom sazivu smo dosta toga rekli i e, o zaštiti osoba koji su postali žrtvom kriminala. Dakle, one osobe koje treba najviše zaštititi. Treba zahvaliti izvjestiteljici na tome što je preuzela mnoge od naših amandmana. Postavili smo dobar kompromis kada se radi o kompromisnom amandmanu broj 1. Hvala. Sada Pedro Silva Pereira. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja mislim da se ovo mišljenje tiče vrlo važne teme. I isto tako sam uvjeren u to da ove kompromise amandmani koje smo postigli i ove promjene na poticaj klubova zastupnika da će to predstavljati značajan doprinos našeg odbora eh, izvješću odbora AFET. Nasuprot mišljenja izvjestiteljice gospođa Albioli, ja smatram da su klubovi zastupnika zapravo većinom istog mišljenja kada se radi o ovim pojedinim temama. Ja sam imao kontakt sa raznim klubima zastupnika. Prije svega, kod socijalista demokrata sam uspio usuditi da tu postoji dosta konstruktivan duh. Trebamo ojačati dosljednost naših politika, i to je dobra prilika da potaknemo instrumente za održiv razvoj i da na taj način i osnažimo pristup koji se temelji na tome da tražimo poštivanje ljudskih prava. A isto tako možemo jačati i razvojno političke aspekte u migracijskoj politici. Ja se izrečito slažem sa mišljenjem gospođe izvjestiteljice gospođa Albiol kada se radi o mišljenju demokrata i mislim da je pomalo neobično da se ovdje govori samo o razlikama u klubu zastupnika, dok tijekom čitavog procesa niti, da nismo imali niti jedan sastanak s izvjestiteljima u sjeni. Hvala Bogu da imamo naše sastanke odbora, a sastanak izvjestitelju u Sjeni bi zasigurno e, doprinijeli tome da približimo naše stavove. Izvjestiteljici je bilo draže da se izmjenjujemo pismenim putem, ali rokovi su bili vrlo knap. Evo, želim potetiti na to da smo u petak popodne dakle 15.4. zaprimili nacrt ovog mišljenja i do ponedjeljka popodne smo trebali dati svoj osvrt na to mišljenje. Izvjestiteljica ustvrđuje da postoje različiti stavovi, a pritom ne saziva sastanak za izvjestitelje u sjeni. I zatim ne dopušta niti klubovima zastupnika e, dostatno vrijeme, dakle samo im daje par sati da vide i da daju svoj feedback na mišljenje. Mislim da to nije pravilan postupak ako želimo postići konvergenciju naših stavova. Isto tako, želim jasno reći da klub socijaldemokrata uopće nema nikakvih poteškoća s time da ukaže na eventualne nedostatke e, u našim politikama kada se radi o migraciji, o prihvatu migranata. Uopće se ne radi o tome. Jednostavno se radi o tome da ovo mišljenje ima konkretnu temu. Tema ovog mišljenja je, kao što znamo, to su ljudska prava i migracija u trećim državama. To je tema ovog mišljenja i onda treba obrađivati tu temu, a ne možemo imati tu sve aspekte migracijskog pitanja i unutar Europske unije u tom mišljenju. Dakle, moramo se držati zadane teme našeg mišljenja i ne bismo trebali e, raditi ocjenu unutarnjih e, migracijskih politika Europske unije. Osim toga, mi smatramo da se dakle odbor za razvoj treba pridržavati tema koje su mu zadane u smislu ovog izvješća iz afeta. Dakle, a tu se radi, još jednom naglašavam, o situaciji migranata u trećim državama. Isto tako želim reći da je klub socijaldemokrata čvrsto stao iza svojih prijedloga i drago nam je što je gospođa izvjestiteljica rekla da namjerava preuzeti dio naših amandmana. Mi mislimo da bi se time ovo mišljenje moglo poboljšati, a danas popodne to glasujemo o tome. Drugi klubovi su imali drugačiju strategiju po tom pitanju, te su podnijeli manje prijedloga i možda će onda morati glasati protiv nekih kompromisnih amandmana ili pojedinih stavaka u izvješću, ali eto, to je onda drugačija strategija, to je njihova strategija, mi smo pokušavali biti konstruktivni i nadamo se da će, se, da će nam se isplatiti ovo to konstruktivno zalaganje i veselim se glasovanju. Hvala, usputečeno. Gospođa Vežja je tu izvjestiteljica za pododbor za ljudska prava. Imam još dva govornika i ću vama riječ kada saslušamo e, ostala dva govornika. Charles Görens je sljedeći. Da, jeste li spremni? Želite li sada uzeti riječ? Jer tek ste stigli, pa ne znam jeste li htjeli e, još saslušati druge govornike ili želite odmah govoriti? U redu, gospođo Režija, izvolite. Ispričavam se što sam kasnila ali evo jutro moram predstaviti svoje izvješće u pododboru 2 i predstaviti kompromise te vidjeti kako ćemo riješiti kompromis amandmane. A ja sam isto tako i zamjenica e, u e, odboru LIBE gdje govorimo o europskom pravu na azil. Dakle, sva ta pitanja su usko povezana. Poslušala sam upravo intervenciju našeg socijalističkog kolege e, Gospođa Albiol je bila danas već ranije na sastanku odbora za ljudska prava, tako da sam upoznata pomalo sa tim mišljenjem. Vidjela sam isto tako i prijedloge amandmana i prijedloge za kompromisne amandmane. Ja bih e, zapravo htjela inzistirati na nekoliko točaka. Kao prvo, mislim da nismo dobro radili po pitanju ovog izvješća. To ne bi trebalo biti samo ponavljanje izvješća kojeg smo prošli tjedan usvojili na plenoj sjednici koji se tiče europskih politika. Tu se zapravo radi o izvješću o pododboru, iz pododbora za ljudska prava o kojem će se glasati u odboru AFET. To se tiče ljudskih prava i migracije u trećim državama. Dakle, suočeni smo sa sljedećom problematikom kao prvo da sagledamo problem migracije u globalnom kontekstu, dakle da nemamo samo viziju, mislim, oprostite mi što ću reći, ali da nemamo eurocentričnu viziju, već da sagledamo stvarnost cjelokupnih migracijskih politika. To je i cilj e, uvodnih e, odredaba koje sam pripremila za svoje izvješće, dakle da vidimo kako ćemo postupiti po pitanju ljudskih prava i prava migranata u trećim državama i koje su politike Europske unije unutar svojih vanjskih politika, unutar prije svega svoje razvojne politike, su te koje mogu pomoći da poboljšaju tu situaciju. U pododboru 2 ja sam zaprimila 300 sveukupno amandmana što je sam po sebi već dosta veliki izazov. Proveli smo danas ujutro dosta konstruktivnu raspravu s izvjestiteljem u sjeni i mislim da zapravo imamo svi istu želju, a to je da, da pokušamo pronaći što širi konsenzus. Drago mi je što odbor za razvoj može usvojiti eh, amandmane i to prije nego što je moj rok za izradu kompromisnih amandmana, jer ću na taj način moći te amandmane uključiti u svoje kompromisne amandmane. E, niz zabrinutosti dijelimo zapravo svi. Od toga mi jedan razlog zabrinutosti se čini posebno važnim, a to je taj da e, politike za razvojnu pomoć Europske unije se ne koriste u dostatnoj mjeri i da su dosta ograničene, da se tiču samo baš razvojne pomoći. Mislim da je to pravi izazov za nas i da bismo trebali biti na to vrlo osjetljivi. Eto, to je ono što sam vam htjela reći vezano uz moja trenutna razmišljanja. I kao što sam rekla, ja sam otvorena za našu suradnju jer smatram da su sva ta pitanja međusobno povezana i da su razvojna pitanja izuzetno važna u tom kontekstu, ali pritom ne smijemo zaboraviti da se u tom izvješću radi o jednom pravom izazovu, a to je, a to je pitanje ljudskih prava imigranata. A trebamo znati da u mnogim državama gdje mi razvojno djelujemo, među njima ima zapravo jako malo država koje su isto tako zabrinute kao i mi za pitanje migranata koji, su, eh, koji poštuju konvenciju Ženeve i koji poštuju eh, međunarodni zakon o azilu. Dakle, to je nešto na čemu trebamo izistirati. Mislim da se po tom pitanju svi slažemo u pododboru 2. Evo, gospođo predsjednice. Hvala vam. Mislim da se ovdje slažemo da zapravo tražimo od komisije vijeća da izradi jedno globalno rješenje za migracijsku krizu. Naravno, moramo onda raditi horizontalno u svim odborima kako bismo pokrili sve aspekte, a ne kako bismo iz odbora onda odaslali različite politike. Charles Gorenc je sljedeći govornik. Charles. Da, hvala. Hvala i gospođi što nam je izrekla svoje, svoje mišljenja. Ono što mene zabrinjava je vjerodostojnosti stave Europske unije pri ovoj temi. Svi se ovdje slažemo u ovom odboru da želimo imati ljudsko dostojanstvo tretiranje prema konvencijama čije smo potpisnice a e, vokabular od nekih od nadležnih osoba je sve gori i gori. Dakle, trebali bismo voditi mirnu raspravu, raspravu s hladnom glavom o toj temi i mislim da je upravo zbog toga trenutno ova zadaća nam otežana. Kao drugo, mi zađemo mišljenje jednom drugom odboru koji je zapravo nadležan za ovu temu i ne možemo im pružiti sve elemente za rješavanje te krize koje se nalaze u tom izvješću. Dakle, trebamo biti preiscrpni. Stavak osmi je izmijenjen, podnesen jedan amandman, ako se ne varam, tiče se brisanja duga. Naravno, dug je e, velika prepreka za razvoj nekih država. Ali, dug se stvara tako da je netko spreman pozajmiti novac. I isto tako da postoji jedna druga strana koja prihvaća taj zajam. Dakle, u tom stavku broj 8 i u kompromisnom amandmanu mi nedostaje zapravo pozivanje na odgovornost onih koji olako svačaju ovo pitanje duga. Dakle, i dalje, oni koji pružaju dug tim državama zapravo otežavaju situaciju tim državama. Ja sam za brisanje duga pod uvjetom da se dobije jedan novi džep, da tako kažem, objasnit ću sada. Ne bismo jednostavno tako trebali samo izbrisati dug, već bi države koje su vjerovnici i međunarodne financijske institucije trebale reći da se slažu s time da će odustati od novca kojeg su pozajmili e, državi u razvoju X. Ali pod uvjetom da taj dug koji se neće vratiti vjerovnicima se pretvori transformira u, isplat, u dug koji će se isplatiti u lokalnoj valuti. Dakle, ono što će se isplatiti neće se više vratiti e, kao dug vjerovnicima, već će se iskoristiti za osnovne mm, osnovna sektorska područja za e, ruralni razvoj, za pristup vodi, za obrazovanje i tako dalje. U tom slučaju bi državi dali odgovornost, ne bi se radilo samo o dugu, već bi učinili ono što stoji u samom sadržaju tog amandmana, s time bismo napravili nešto vrlo konstruktivno za tu državu. Dali bi odgovornost, osjećaj odgovornosti toj državi i mislim da bi to predstavljalo održiv razvoj. Ne znam još kako će izgledati glasovanja u mom klubu, ali ako se odbor slaže s time da e, prihvatimo prijedlog da napravimo posebno izvješće o dugu u državnom razvoju, dakle ako postoji konsenzus o tome, u ovom odboru, onda bih bio spreman da dam pozitivno glasanje za kompromis amandman broj 2. Hvala, Heidi Hautula. Da, hvala lijepa. Ja mislim da smo čuli vrlo dobre savjete kolege Silva Pereire i gospođe Vežja o tome da se držimo teme našeg mišljenja, a to su ljudska prava i migracije u trećim državama, uz potpuno poštivanje svega onoga što bi to predstavilo kao implikacije u vanjskoj politici Europske unije, prije svega kada se radi za našu razvojnu politiku. Dakle, slažem se s to dvoje govornika i sa gospodinom Gurencom da ne možemo riješiti sve što se tiče migracije i politike o azilu u ovom mišljenju. Pa se stoga pitam, ne bismo li trebali pogledati jesu li tu doista svi ti elementi sadržani u mišljenju koji su dakle vezani uz taj naslov. Postoje neke dobre stvari, primjerice e, da se posebna pažnja poklanja marginaliziranim skupinama društva. Imamo referencu o problemu da se riješe korijeniti uzroci migrantske krize i tako tako dalje. A vezano uz kompromis broj osam kojeg je spomenuo i mislim da je ova prva rečenica malo nejasna, da se traže dakle, ukidanje duga najslabije razvijenih država i drugih država. Je li to doista ono što želimo reći? Ostatak je možda dobar i postoje neka inovativna rješenja kao što je Šal rekao, ali ja osobno ne smatram da je to vrlo elegantno rješenje u smislu kompromisa. Dakle, pogledajmo što možemo napraviti. U svakom slučaju su e, ove izmjene u kompromisnim amandmanima poboljšale mišljenje jer je ono prije bilo malo previše ideološki nastrojeno za mene. Hvala. Gospodin Fransulika. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dame i gospode, zapravo želim istaknuti nekoliko ideja i pitanja. I molim izvjestiteljstvo da to uključi u kompromisne amandmane. Prije svega, činjenica da europska razvojna politika ima kao glavni cilj i to bi trebalo i dalje biti tako, dakle iskorjenjivanje siromaštva. Kao drugo, razvoj i pomoć bi trebalo riješiti temeljne uvjete migracije, dakle socijalne ili ekonomske ili okolišne uzroke i programi za pružanje razvojne pomoći se ne bi trebali koristiti samo za u svrhe e, upravljanja granicama i upravljanja migracijom. I na posljedku moramo priznati da postoji poveznica između razvoja i migracija, a da pritom ne zanječemo da razvoj može pomoći u ublažavanju migracija tako što se pojačaju razvojne suradnje, tako što se podržava izgradnja kapaciteta, rješavanje sukoba i poštivanje ljudskih prava. I ja molim izvjestiteljicu da uključi u svoje mišljenje sve te ideje. Hvala. I možda samo jedan komentar s moje strane vezano uz osmi stavak. Pa, mislim da zapravo ne smatram da bi slučajevi kršćanskih prava e, mogli se riješiti samo zato što je država u dugu. Te države su brutalne države koje zlouporabljaju svoje građane i te dvije stvari nisu uvijek povezane i trebali bi kritizirati režime kada oni to zaslužuju. Razumijem ovo razmišljanje koje se krije za toga da možemo postići bolja socijalna prava, bolji razvoj u državi ako oni imaju novac koji mogu potrošiti, ali mi znamo iz iskustva da neće sve države nužno potrošiti taj novac za one promjene, e, za one organizacije koje djeluju na terenu, koje djeluju za poboljšanje zdravstvene skrbi, čak kad imaju dovoljno novac da to učine. I vidimo što se događa na razini svih elita u svijetu, vezano s panamo i tako dalje, vidimo što se događa kada neki pokušavaju ukloniti novac e, iz javne sfere. Dakle, stavak broj 8. ja razumijem logiku, ali mislim da to nije ovdje formulirano na pravi način. E, Europska služba za vanjsko djelovanje je ovdje, ali ne želi se javiti za riječ. Ako sam dobro razumjela, stoga ću dati riječ ponovno izvjestiteljici gospođi Albio. Hvala, želim zahvaliti na svim doprinosima i na konstruktivnom stavu. Još nekoliko primjedbi. Mislim da nam je svima jasno da u mišljenju gdje se radi o migraciji ne možemo spomenuti sve aspekte migracije, da se trebamo ograničiti na temu, dakle migracija u trećim državama. Ali mi se razlikamo u mišljenju toliko što se postavlja pitanje imamo li u ovom mišljenju kritični stav prema europskim politikama i je li bi to trebalo uključiti u mišljenje. Dakle, a to se odnosi na ljudska prava i na migraciju i u trećim državama. To je zapravo razlika u našem mišljenju. Dakle, vanjski dug, međunarodna poduzeća, vojna pitanja, to sve utječe na situaciju s ljudskim pravima i s migracijom u trećim državama. I postalo je jasno da čak i kada imamo različit ta polazišta, da je ipak moguće izraditi kompromise. I mislim da bi time onda mogli usvojiti ovo mišljenje. Svima zahvaljujem na njihovim doprinosima. Što se tiče pitanja duga, mislim da je najveći dio intervencija govorio o tome. Želim zahvaliti na što je rekao gospodin Görens. To je konstruktivno. Dakle, da bi naš odbor možda trebao jednom održati raspravu ili napisati izvješće o rješavanju e, dužničkog pitanja. To je pitanje do kojeg nam je svima stalo. Ali ne znam imamo li dostatan manevarski prostor za to u ovom mišljenju. Možemo li uopće još unijeti usmeni amandman na ovaj kompromisni amandman s tom dakle idejom da se to poveže na socijalne rashode, sa socijalnim rashodima ili da se restrukturira dug ili da se izbriše dug. Možda bi to još mogli uključiti. Hvala. Hvala. Evo samo da kažem kolegama da ćemo glasati o ovome. A da, gospođa Vežja, želite li vi nešto reći? Ako ne, onda vam želim sve najbolje. Čujem da, dakle, kao što ste rekli, ste zaprimili mnogo amandmana na vaše izvješće, ali čujem i da ćete danas imati konferenciju za tisak sa drugim kolegama s Beatrice vezano uz seksualno nasilje u Čadu i sigurna sam da naš odbor zanima čuti nešto više o toj temi. Mi govorimo o pitanjima spola i o pitanjima rodnog nasilja u ovom odboru i zahvaljujem vam što radite na tome i vrlo će nam biti drago surađivati s pododborom za ljudska prava na ovim temama i dakle sve najbolje na vašoj konferenciji za tisak. Dobro, sada idemo na devetu točku dnevnog reda. Imamo e, gosta, govornika. To je važna tema, pa se nadam da će ostati e, naši kolege ovdje. Deveta e, točka je perspektivanje Europskog konsenzusa o razvoju i to je dokument u vašim materijalima o točki devet. Možete naći jedan dokument Njemačkog instituta za razvoj Dakle, pronađite taj dokument Dobro kolege, ovo je izuzetno važna tema za naš odbor. Informirali smo kolege na posljednjem sastanku da u svjetlu e, ciljeva održivog razvoja Europska komisija kaže da želi ažurirati europski konsenzus o razvoju. Mnogi kolege su bili u ovom parlamentu kada je potpisan ovaj konsenzus u prosincu 2005. To je potpisao parlament, komisija i predsjednici e, komisije i e, služba za vanjsko djelovanje. To je bio prvi dokument koji je dao e, načela e, kako bi trebala funkcionirati ovakva politika o razvoju i od 2005. godine trudimo se da europske institucije i države članice zajednički rade, da imamo zajedničke aktivnosti kako bi imali veći utjecaj. To je bilo prije deset godina, više od deset godina od onda smo bili vrlo ambiciozni. U 2005. imali smo e, kampanju o siromaštvu, imali smo summit gdje su se svi obvezali 0,9% e, svog proračuna za pomoć, a 11 godina kasnije samo četiri e, zemlje se je održalo to obećanje. Imamo sada više nestabilnosti, imali smo financijsku krizu, pesimističniji pogled na svijet, nego što smo imali 2005. Komisija je najavila da će ažurirati konsenzus, da će pokrenuti javnu raspravu između svinja, svibnja do kraja kolovoza i onda će komisija predstaviti e, vijeću i parlamentu u e, studenom e, prijedlog konsenzusa. Naš odbor će to izraditi u sljedećih nekoliko mjeseci kako bi utjecali na komisiju E, koja će izraditi taj novi konsenzus. E, izvjestitelji će biti e, između kluba zastupnika EPP-a i socijaldemokrata zato što se radi o važnom dokumentu i oni će, on će oblikovati cijelu budućnost razvojne politike. I zato mi je jako drago da imamo ovdje Kristin Hakeneš iz Njemačkog instituta za razvoj. Oni vode u toj igri zato što su izradili dokument o tome što oni misle E, da bi taj konsenzus trebao sadržavati. Sad ću njoj dati riječ. Hvala lijepa. Dobar dan. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovu važnu raspravu i što ste mi omogućili da budem dio ove rasprave u vrlo ranoj fazi ovoga procesa. Jer kao što je rekla predsjedateljica, rasprava o reformi e, Europskog konsenzusa o razvoju upravo počinje. Mislim da će to biti važna rasprava za europsku razvojnu politiku, zato što revidirani e, konsenzus o razvoju će voditi razvojne politike Europske unije u sljedećih nekoliko godina. Europska razvojna politika prolazi kroz e, temeljni, temeljno razdoblje tranzicije i u samoj Europskoj uniji imamo nekoliko kriza. Još uvijek imamo gospodarsku krizu, sve veću nejednakost u državama članicama, i među državama članicama, sve veći populizam u Europi, isto tako izbjeglička kriza i to nisu samo unutarnja pitanja Europske unije, to utječe i na to na koji način na Europsku uniju gledaju partnerske zemlje, a i na vjerodostojnost i legitimnost e, europske razvojne suradnje. E, Usporedu s tim e, raspravama imamo isto tako SAD, imamo globalne izazove i promijenjeni međunarodni kontekst. Imamo naravno učinke klimatskih promjena, imamo nejednakost, e, stope siromaštva, e, smanjujemo političke prostore u zemljama u razvoju, sve veću nestabilnost i e, ranjivost. Ne samo u europskom susjedstvu, nego i iza njega i u tom kontekstu domaćih izazova i promijenjenog globalnog konteksta da Europska unija u sljedećim mjesecima i godinama će raspravljati sa komisijom i e, državama članicama koje je uloga razvojne politike u kontekstu e, vanjskih odnosa. Pitanja za raspravu će biti što može razvojna politika učiniti kako bi se nosila s tim izazovima i doprinjela e, održivom razvoju i kako može razvojna politika surađivati s drugim područjima politike kako bi podržala globalnu održivost kao što su trgovina, klima, humanitarna pomoć. Mislim da tajming ove rasprave o e, konsenzusu o razvoju je e, pravi zato što je to mogućnost da pokažemo ne samo europskim građanima nego i vanjskim partnerima da usprkos ovim izazovima koje imamo u Europskoj uniji i razvojnoj politici imamo veliko opredjeljenje raznih dionika da ojačamo suradnju i da e, bliže surađuju. Prvo pitanje je što je u stvari Europski konsenzus o razvoju koji je potpisan 2005. i 2006. postigao. Prvi puta je e, Europska unija razvila zajedničke vizije i e, zajedničke smjernice e, razvojne politike za države članice. Povećala je vidljivost razvojne politike i poslala je poruku da razvojna politika je više od zbroja država članica i europskih institucija utjecala je na raspravu o višegodišnjem financijskom okviru i instrumentu e, za razvoj iz 2007. Oblikovala je razvojnu politiku novih država članica i igrala je važnu ulogu u jačanju utjecaja Europske unije na međunarodnoj raspravi o e, programu za e, djelotvornost pomoći. U posljednjih nekoliko godina izgubila mjerodavnost, a drugi dio konsenzusa gdje se raspravlja o politikama europskim institucija i komisije, to je zamijenila, zamijenio program za, za promjene. Europski konsenzus je e, povezan za milenijske razvojne ciljeve i postoji potreba za e, temeljnom revizijom i preispitivanjem e, tog konsenzusa. Novi konsenzus morao bi biti jaki e, politički, jaka politička izjava koja će dati stratešku viziju za europsku razvojnu politiku. To treba biti kratak dokument sa prioritetima i načelima za europsku razvojnu politiku koji ne ulazi u previše detalja. Sad bih iskoristila e, pet do šest minuta e, govoreći o četiri pet e, točki koji moji kolege iz njemačkog instituta za razvoj smatraju da su važni za ovu raspravu kao prvo mislim da je jako potpuno jasno da program održivog razvoja za 2030. koji je dogovoren u rujnu prošle godine treba biti okvir za novi konsenzus Program za promjene definira dva prioriteta za e, razvojnu politiku europskih institucija, demokratsko vladanje i održivi razvoj. I to su važne polazne točke za raspravu. Međutim, u svjetlu programa za 2030. i e, sporazuma za klimu koji je e, postignut u Parizu prošle godine, klimatske promjene imaju sve veću mjerodavnost u novom konsenzusu a postoji i potreba da se e, ojačaju ciljevi razvojne politike i da se e, bavimo i e, ekološkom održivošću. Drugi dio vezan je za suradnju sa zemljama u razvoju posebno zemalja srednjeg dohotka kojih ima 304, a one su odgovorne za 30% globalnog BDP-a, a isto tako e, imaju jako mnogo e, siromašnih ljudi i e, doprinose isto tako i emisijama. One nisu homogena grupa, to su vrlo raznolike zemlje. Međutim, oni su mjerodavni partneri koji se bave globalnim e, izazovima i, i e, treba raditi upravo za tim zemljama. Europska komisija je promijenila svoju politiku u vezi sa odnosima sa zemljama srednjeg e, dohotka. Imaju načelo razlikovanja i unutar višegodišnjeg financijskog okvira e, da e, smanjena je pomoć e, tim zemljama srednjeg dohotka. U raspravi na razini Europske unije se o tome raspravlja kao i u mnogim državama članicama i mnoge države članice redefiniraju svoje odnose sa tim zemljama srednjeg dohotka. Rasprave o konsenzusu su pravovremene zato što e, postoji e, konsenzus između institucija i državama članicama kako se angažirati s tim zemljama i kako imati komplementarne strategije suradnje. U mojoj raspravi o, e, moja rasprava o tim zemljama je malo defanzivna zato što se uglavnom usredotočuje na pitanja o tome na koji način potaknuti razvojnu suradnju. Međutim, pitanje je kako angažirati se s tim zemljama kada se radi o drživom razvoju, e, s obzirom da razvojna pomoć više ne igra veliku ulogu e, sa tim zemljama. Kako e, razviti razvoj, pomoć i slično koje bi bila privlačna da se te zemlje, za te zemlje da se angažiraju sa Europskom unijom. Program za 2030. daje dobru referencu za suradnju s tim zemljama. Iako je Europa e, ozbiljna u namjeri da provede taj program za 2030. Ti, te zemlje će biti ključni partneri za suradnju. Treća točka vezana je za e, korištenje suradnje sa ranjivim zemljama koje su bitne e, u raspravi europskog konsenzusa. E, to je važnije nego što je to bilo 2005. kada smo raspravljali o konsenzusom. E, prognoze predviđaju da do 2030. pola siromašnih će živjeti upravo u takvim zemljama koje su i u sukobima i zato bi trebalo se baviti e, sa, e, e, sa ranjivošću tih zemalja i spriječiti sukobe u tim zemljama. Jedno od važnih pitanja je kako osigurati da Europska unija ne koristi novac za pomoć kako bi podržala kratkoročnu stabilnost i sigurnost, nego i dugoročnu stabilnost i uključivost institucija postoji pritisak da se koristi, koristi ta pomoć kako bi se e, podržala e, dugoročna sigurnost e, sektorske reforme u svjetlu situacije sigurnosti koja je sve lošija u zemljama i to ne samo u zemljama i susjedstva, ali istovremeno ta e, pomoć za sigurnost treba ići ruku pod ruku sa demokratskim e, razvojem i demokratskim vladanjem kako bi se podržala dugoročna stabilnost, a ne samo kratkoročna stabilnost. Druga rasprava vezana za suradnju sa ranjivim zemljama bila bi vezana za pitanje odnosa između razvojne pomoći i humanitarne pomoći. Postoji Europski konsenzus o humanitarnoj pomoći iz 2008 i preispitivanje Europskog konsenzusa o razvoju mora osigurati da odnos između humanitarne pomoći e, se e, ojača. Četvrta i posljednja točka vezana je za pitanje e, koherentnosti politika ili usklađenosti politika. To je jedan od važnih aspekata europskog konsenzusa da razvojna politika bude uključena u konsenzus i da konsensus doprinese da to bude e, visoko e, na redoslijedu važnosti europskog programa. Međutim, e, Razvojna politika može učiniti vrlo malo kako bi promicala program usklađenosti ukoliko i druge politike nisu vezane za razvojnu politiku na tim pitanjima. Prije tjedan dana u srijedu prošlog tjedna razgovarali smo sa visokom predstavnicom e, Mogherini o Europskoj globalnoj strategiji o, e, o vanjskoj i sigurnosnoj politici. Gospođa Mogherini je rekla da nova globalna strategija zaista mora biti globalna strategija koja definira prioritete ne samo za vanjsku i sigurnosnu politiku, nego i za e, vanjsko djelovanje šire, uključujući i razvojnu politiku. Mislim da je važno da kao odbor kažemo da e, globalni održivi razvoj bude e, ključni, ključni prioritet za vanjsko djelovanje e, uključen u globalnu strategiju zato što će to onda olakšati i rad na pitanje usklađenosti. Drugačije rečeno, biti će lakše promicati e, usklađenost politike za održivi razvoj ako ona bude uključena u globalnu strategiju nego ako e, to bude samo uključeno u, globalni, e, u evropski konsenzus. I još nekoliko riječi u zaključku. Kao što sam rekla na početku, ova rasprava o konsensu je jako važna jer će vjerojatno oblikovati budućnost E, vanjskog djelovanja, posebno razvojne politike sljedećih godina i jako će utjecati i na rasprave o reformi o instrumenta o financiranju e, višegodišnjeg financijskog okvira do 2020. a dati će i smjernice za budućnost e, od, e, odnosa Europske unije sa afričkim, pacifičkim i karibskim zemljama. I mislim da je jako bitno kako se organizira taj proces. Osim redovitih postupaka, mislim da je bitno aktivno pozivati partnere iz Afrike, e, Južne Amerike i Azije kako bi razmijenili mišljenja, kako bi čuli što oni očekuju od europske razvojne politike i kako misle da bi europska razvojna politika mogla oblikovati e, njihovu budućnost. U Njemačkom institutu za razvoj i zajedno s našim partnerima e, mi zaista e, se radujemo toj raspravi i zainteresirani smo da e, sudjelujemo u toj raspravi zajedno s vama. Hvala. Hvala lijepa što ste nam dali ova prva razmišljenja o konsenzusu i o preporukama. Davor Štir iz EPP-a. Hvala gospođo predsjedateljice, zahvaljujem govornici na njezinim e, e, razmišljanjima. S obzirom da je rekla da je e, trenutni konsenzus o razvoju određivao ciljeve održivog razvoja, Ciljeve održivog razvoja 2016. su uključeni u odboru za pravosuđe. To bi trebalo biti jedno od ključnih pitanja koja treba uzeti u obzir i koja moraju biti odražena u novom konsenzusu za razvoj. Kada gledamo na ono što je Njemački institut za razvoj rekao kada se radi o e, donošenju e, koncepta e, održive sigurnosti i pitanje demokratskog upravljanja, to je nešto što je upravo u skladu e, sa takvim razmišljanjima e, koja imamo i u EPP-u. E u tom smislu ti aspekti su nešto što bismo željeli da komisija uzme u obzir i da to bude odraženo u novom konsenzusu, što donosi i nova pitanja vezana i za financiranje za provedbu ovih e, održivih e, razvojnih ciljeva za održivi razvojni cilj 16 i za ciljeve koji su tu uključeni. To se naravno odnosi i na prioritete i na definiciju e, i na definiciju ODE, dakle službene razvojne pomoći. Mislim da sva ta pitanja trebaju biti uključena u novi konsenzus o razvoju. Pitanje uključenosti institucija, posebno kada spominjete dugoročno, dugoročna, a ne samo kratkoročna pitanja sigurnosti, nego dugoročna pitanja. To je nešto što se, s čime se definitivno slažemo i mislimo da u tom smislu e, prioriteti razvojne pomoći koje će učiniti institucije otvorenijima i e, uključivijima je glavno pitanje kako bismo postigli e, održivi razvoj. To su samo neka od pitanja koja sam želio naglasiti u ovoj prvoj razmjeni mišljenja o novom konsenzusu o razvoju. Naravno, ići ćemo dublje u tu raspravu kada pripremamo naše izvješće i kada e, pripremamo novi dokument. Hvala lijepa. Hvala. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala i vama, gospođo Hakeneš, što ste nas uveli ovu raspravu sa vrlo zanimljivom analizom. I spomenuli ste one najvažnije točke za naše ponašanje. Kao prvo postavljam se pitanje što će se dogoditi ako se ne uspijemo s komisijom usuglasiti, a isto tako i s vijećem, o novom europskom konsenzusu u razvoju. Odgovor je jasan, ništa. Drugo pitanje koje se postavljam, što će se dogoditi ako se uspijemo s njima usuglasiti? Tu je odgovor također ništa, pod uvjetom da e, ozbiljno shvatimo ono što smo upisali u ovo izvješće. A prvi zaključak e, vezan uz Europski konsensus o razvoju 2005. je taj da nismo ozbiljno shvatili naše obveze. Imamo mogućnost kontaktirati vijeće, ali vijeće je skoro uvijek odsutno i stoga postoji jedan dionik s kojim bismo se trebali usuglasiti oko Europskog konsensusa o razvoju koji bi trebao biti za stolom, a kojeg nema. I jednom kada konstatiramo naš neuspjeh, prije svega i što se tiče financiranja, a mislim da je dokaz toga bio i prisutan u Addis Abebi, Mislim, to je jedan od osnovnih principa oko kojih smo se usuglasili vezano uz cilj od 0,7% BNP-a koji bi se trebao staviti na raspolaganje za razvojnu pomoć. Možemo se zamisliti novi europski konsenzus o razvoju gdje bi stajalo da ako nakon pet godina ne usvarimo ono što smo 2015. E, odlučili da onda e, možemo si zadati novi rok, novi cilj da odgodimo ostvarenje tih ciljeva koje nismo uspjeli ostvariti u tom trenutku. Dakle, mislim da se tu radi o vjerodostojnosti, e, to je ispit za sve tri institucije. Mislim da će metoda biti od, najvažnije, od najveće važnosti. Štijel je to sad najbolje rekao. Nedostaju mehanizmi, već volja da se to pokrene i mehanizam za nadzor provedbe koji nedostaje. Dakle, glavni cilj u okviru tih pregovora trebao bi biti taj da, ako se uspemo suglasiti oko nečega, da onda kažemo što treba učiniti i da zatim učinimo ono što smo rekli i da si damo E, mehanizme da nadziramo jesmo li ostvarili naše ciljeve ili ne. Popis neuspjeha iz prošlog Europskog konsensusa o razvoju podugačak. Kao drugo, mislim da ćemo morati biti odgovorniji, odlučniji, dosljedniji, inovativniji e, i konkretniji u, našem, u tom postupku. Vi ste naglasili jednu točku koja mi se čini iznimno važnom, oko kojih se dosta rasprava vodi, a to je pitanje kako ćemo nastaviti sa primjenom načela diferencijacije. Mislim da smo napravili jedan izbor kada smo rekli, nakon što smo prije toga konstatirali određene činjenice, a ta konstatacija je bila sljedeća. Države koje imaju srednji prihod, stvaraju resurse i mogu upotrebiti te resurse na svoj vlastiti, za svoj vlastiti razvoj. Rekli ste da 50% siromašnih živi u onim najranjivijim e, državama, a ostatak, e, dakle druga polovica e, tih siromašnih će ostati živjeti ili u e, zemljama sa srednjim dohodkom ili u zemljama sa brzorašušom ekonomijom ili u industrializiranim zemljama. Dakle, što da napravimo? Kako da riješimo situaciju siromaštva sa siromaštvom u brzorastućim ekonomijama. Mislim da je pozicija komisije bila vrlo jasna i mi smo to u Europskom parlamentu podržali, da dakle promijenimo naš način financiranja tih država. Kako ćemo dakle e, pozvati na odgovornost države s brzorastućom ekonomijom, kako ćemo provesti u dijelo naša načela a da ne iscrpimo sredstva koja nam već nedostaju. Mislim, ako vidim e, koliko neke države članice otežu pri financiranju instrumenta za razvoj Afrike. Mislim, to je sramota. Mi smo otišli u Valetu sa velikim najavama, a sada smo negdje na između 11 i 12% e, ispunjenja svega onoga što je preuzeto kao obveza na sastanku na vrhu Valeti. Dugoročna stabilna institucija, tu se potpuno se slažem s vama. Potrebno nam je dobro upravljanje, tu se potpuno se slažem s vama, a mislim da ćemo trebati dodati još nešto. Osim ovog razmišljanja koje sam upravo vam iznio o metodi i o primjeni, a tu se radi o regionalizaciji. Regionalizacija mi se čini iznimno potrebna kako bismo riješili temu migracija migracija je interregionalna tema. Dakle, 90% siromašnih ljudi migriraju u državama u razvoju, u regijama, u e, određenim geološkim područjima, geografskim područjima i morat ćemo naći načina da povećamo učinkovitost i upravljanje također i na regionalnoj razini. Zadnja točka koja mi je važna i mislim da tu imamo dva aspekta, dakle imamo aspekt financiranja i tu me zanima što ćete nam preporučiti kako bi novac koji se želi staviti na raspolaganje za borbu siromaštva se ne da onima koji se bore protiv klimatskih promjena, jer tu se vodi rat unutar naših institucija i unutar samog Europskog parlamenta po pitanju toga kako ćemo to sve financirati a niti komisija niti države članice nisu do sad uspjele naći zajedničko rješenje da se jasno e, razlikuje ono što ćemo napraviti po pitanju borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, ako definiramo tu politiku, onda moramo imati sredstva za to, a za druge borbe bi trebali imati druga sredstva. I stoga mislim da treba definirati i dodatna sredstva koja bismo upotrebili za borbu protiv klimatskih promjena. Isto tako, a to je nešto o čemu se, će se voditi mnogobrojne rasprave u budućnosti, je pitanje kako ćemo financirati ojačanje upravljanja, prije svega kada se radi o sigurnosti. To je ono o čemu će se voditi rasprave, što će zasjeniti sve druge aspekte. Svaki put kad dođe do nekog novog teškog napada, do nekog novog teškog čina, očekivanja će biti vrlo visoka da se dakle financiraju sve potrebe koje su potrebne u tim državama razvoju, prije svega kada sad je o pojačanoj obavještajnoj aktivnosti, o e, pojačanju državnog poredka. Kako ćemo to financirati? Hoćemo imati pomoć u obliku proračunske pomoći državnom razvoju ili ćemo imati neku drugu strategiju. Dakle, ja želim da imamo jasnu viziju čistu viziju da prvo definiramo sve potrebe i da zatim pitamo države članice jesu li one spremne sve to financirati. Kada vidim volju država članica, oni žele i dalje ostati e, na samo 1% doprinosa europskom proračunu, žele smanjiti sredstva za razvojnu pomoć i onda će cijeli europski proračun zapravo se destabilizirati i bojim se da će razvojna politika od toga najviše patiti. Dakle, to je velika opasnost, tu se radi o odgovornosti, osjećaju odgovornosti naših država i o njihovoj vredostojnosti. I na posljedku, jeste li vi spremni biti glasnik Europskog parlamenta i reći prema van, prema javnosti, da je jedini način na koji možemo ispuniti obveze koje su preuzele države članice, na koje možemo mjeriti njihovo ispunjenje, da ih kontroliramo, da bi bio taj da odboru za razvoj Europskog parlamenta se daju na raspolaganje instrumenti da dakle mogu doći na naše sastanke predstavnici iz drugih institucija koji su predstavnici onih koji nisu uspjeli ispuniti obveze. Dakle, da uđu k nama oni koji su se na nešto obvezali, koji sad rade upravo suprotno. Dakle, da završimo sa tom farsom u kojoj svaki može izbjeći da polaže račune e, parlamentarnom tijelu. To ne bi trebala postati kolektivna laž koja će dijeliti sve te institucije. Mislim da je došao sada trenutak za istinu, a iskustvo koje smo napravili sa Europskom s Europskim konsenzusom o razvoju iz prošlog razdoblja bi trebao biti onaj zadnji znak za usponu da nas potakne na sve ono što sam sad upravo rekao. Hvala. Marija Hojbuk. Hvala vam, gospođo Hakene, što ste došli k nama na sastanku odbora, hvala vam na vašim izlaganjima, o e, već um, osjećaju obveza vezano uz ovaj europski konsensus u razvoju. O tome je Charles Gerland sada iscrpno govorio, pa se neću toliko osvrnuti na to, ali želim još jednom naglasiti što se tiče političke dosjednosti dosljednosti, da je i tu izuzetno potrebno da to realiziramo. Baš kod poljoprivredne i trgovinske politike, kada se radi o našim vlastitim interesima, onda vidim da dosljednost jako brzo pa opadne. Još jednom što se tiče financiranja, hoćemo li trebati dodatnih novac ili hoćemo li to isplaćivati iz naših razvojnih politika kada se radi o borbi protiv klimatskih politika i o COP21. COP21 je inače važna točka koja bi tu trebala biti sad, sastavni dio ovih rasprava. Ali ako govorimo o sigurnosnim pitanjima, upravo o onim labilnim državama, trenutno raste ta potreba za dodatnom aktivnošću na području sigurnosti, ali ako to želimo podržati pomoću naše razvojne politike, onda tu vidim jedan sukob. Jer mislim da bi bilo teško pokriti i te sigurnosne aspekte i potrebe država. I tu se slažem sa Šalom Gölinsom, trebamo znati što želimo, što želimo podržati i onda to trebamo financirati. A ne da navodimo puno toga, kao naše prioritete, ali da zatim onda se to uopće ne poklapa s našom mogućnošću financiranja. Vrlo važno u tom konsenzusu je za mene i odgovornost privatnog sektora. Dakle, postoje mnogobrojne prednosti da se privatni sektor uključi u sve to, to se može učiniti. Ali istodobno postoji obvezujuća odgovornost privatnog sektora koju trebamo imati na umu. Tu se radi o socijalnim standardima, o okolišnim standardima, ali isto tako i o pridržavanju i poštivanju ljudskih prava i to je nešto što je važno upravo za privatni sektor. Eto, to su moje primjedbe, a sada imam još dva konkretna pitanja. Dakle, hoće li europski konsenzus imati dalje ova dva dijela? Dakle, kao prvo načela za Europsku uniju i za države članice, a s druge strane zajednička europska razvojna politika. To je moje prvo pitanje. I drugo pitanje Eh, etički kodeks Europske unije za mentalitet eh, u razvojnoj politici, to je vrlo usko povezano sa konsenzusom i kako bi zapravo novi konsenzus utjecao na ovo prvo. Hvala vam. Um, Hvala Marija. Možda samo nekoliko komentara s moje strane, a onda ću zamoliti Europsku komisiju da kaže nekoliko riječi. Mislim da su vaši prijedlozi zanimljivi. Očigledno je da govorimo i o budućnosti sporazuma iz Kotonua i da moramo povezati ove dvije stvari. Izgleda da vi predlažete da ne bismo e, smjeli imati odnose s nekim zemljama, a ostale e, zanemarati. Dakle, implikacija vaših komentara je da e, uključimo sve, da ne smijemo diskriminirati. To znači da bi sporazum iz Kotonua trebao funkcionirati. Ne znam imate li stajalište o tome. I konkretne primjene zemalja protiv kojih postoji diskriminacija ako imate te informacije. Mislim da je važno i pitanje sigurnosti, na koji način razvojna politika se e, uklapa u europsku politiku, e, u europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. To je još jedno pitanje. A što se tiče ovih zemalja srednjeg dohotka, nisam posve sigurna, trebali bi oni bi, trebali bi, je bi oni trebali biti dio ove rasprave ili ne, ali mislim da je važno da imamo odnose sa e, zemljama srednjeg dohotka s obzirom da je sada e, pomoć manje važna, sad imamo druge vrste suradnje kao što je trgovinska suradnja i ostale vrste suradnje koje su isto tako važne. Međutim, ako se usredotočimo upravo na te zemlje e, srednjeg dohotka, E, nije li, ne postoji li tu opasnost da e, ne razmišljamo više o siromaštvu? Jedan od ciljeva održivog razvoja se upravo bavi smanjenjem e, siromaštva. Neke zemlje su jako puno pogođene i klimatskim promjenama. Na koji način održati tu sredotočenost na siromaštvo u tim zemljama? Isto tako, Vidim da je ovdje e, odbor, e, e, odjel za istraživanje. Možda bismo trebali vidjeti i kako je funkcionirao konsenzus. Što se promijenilo? Što se promijenilo između 2005. i 2016. kada se radi o razvojnoj politici? Ili se zaista dogodilo ono čemu smo težili? Imamo li zaista više politike o suradnji? Dakle, pitanje je što se dogodilo upravo na terenu. E, osjećaju li ljudi da se nešto promijenilo? Imamo li možda neke e, projekte koji su e, se ugasili tijekom godina? E, imamo li neku dugoročnu perspektivu? Sad bih dala riječ Kasparu Istinija iz opće uprave DEFKO. Gašpar. Thank you, thank you. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala na ovoj prilici da prisustujemo ovoj raspravi. Mislim da je doista bila bogata i korisna za nas. I to je ono što trebamo činiti kada pripremamo novi konsenzus, jer konsenzus mora biti plod razmjene između nas i brojnih drugih aktera. Uz to dopustite mi samo nekoliko napomena za koje smatram da će biti korisne u ovoj raspravi. Prvo, kada razmatramo reakciju na agendu 2020 e, i o konsenzusu o razvoju, trebamo imati na umu da ažuriranje konsenzusa je jedan dio odgovora Europske unije na agendu 2020, e, jedan od važnijih odgovora, ali ne i jedini. To je već u pripremi, u radu komisije i će se jedna sveobuhvatna komunikacija koja će objasniti kako će se Europska unija pozabaviti vanjskim i unutarnjim aspektima agende 2020, zato jer je to univerzalna agenda i također moramo pokazati da to tako mislimo i na domaćem terenu. Naravno, u drugim dokumentima pozabavit ćemo se drugim pitanjima, ali to nisu europski konsenzus. Dakle, moramo imati dosjednost i sveobuhvatnim paketom trebamo odgovoriti na sva pitanja, ali ne nužno će ta pitanja biti obuhvaćena europskim konsenzusom. Drugo, kada ažuriramo konsenzus, prvo trebamo povesti računa o agendi 2030, prva se temeljila na milenijskim ciljevima, a u novoj agendi imamo i neke novine koje treba uvažiti u novom konsenzusu, ali e, to nemamo samo međunarodnu scenu koja se mijenja, imamo Parišku konferenciju, konferenciju Adisa Bebi i to sve treba ugraditi u taj novi konsenzus također trebamo razmišljati o svim e, trendovima koji su ovdje navedeni, trebamo i njih uzeti u obzir. Neki već jesu ugrađeni u agendu 2030, ali ako želimo biti, e, da to bude relevantno i 2030. već sada trebamo uzeti u obzir sve trendove koji e, se pojavljuju u svijetu i u svjetskom gospodarstvu. Treće, Konsensus želimo ažurirati u savjetovanju sa vama, državama članicama, civilnim društvom, privatnim sektorom. Radimo na tome i pokrenut ćemo javnu raspravu vrlo uskoro. To nije nešto što možemo učiniti samostalno, nego uz potpunu suradnju s vama i sa ostalim dionicima. Kada je riječ o pitanjima koja su spomenuta ovdje u vezi sa sadržajem novog konsenzusa, naravno, sada je e, prerano prejudicirati kontekst, ali, e, odnosno sadržaj, no uglavnom e, ona će proizići iz glavnih rasprava. Jasno je da u agendi 2030 postoji namjera da se povežu pitanja održivosti i smanjenja siromaštva i to trebamo uzeti u obzir, da trebamo vidjeti kako ćemo to ugraditi i provesti i pomoći svim zemljama u razvoju da ispune vlastite ciljeve u smislu ispunjavanja preuzetih obveza i to povezuje dakle te tri dimenzije održivog razvoja. To će biti jedna od ključnih stvari o kojima treba razmišljati. Također e, spomenuli ste zemljopis siromaštva. Dakle, imamo sve više siromašnih u zemljama koje su zahvaćene sukobima i koje su nestabilne ili nisu u stanju same sobom upravljati i trebamo vidjeti kako se pozabaviti time. To znači povezano sa sigurnosnom politikom, sa humanitarnom politikom, ali kao Europska unija mi smo možda e, sposobni od drugih partnera pozabaviti se time i upravo zato što mi možemo djelovati na ovim različitim razinama. E, s druge strane spektra imamo zemlje u razvoju koje se razvijaju i neke od njih imaju koristi od bilateralne suradnje. To ne znači naravno da nemaju daljih problema, no ipak trebamo pomno razmisliti kakvu suradnju njima ponuditi i to je još nešto o čemu trebamo razmišljati. I na kraju, ono što treba spomenuti ovdje što je važno, je pitanje nejednakosti. Ne samo nejednakosti spolova, to je pitanje snažno istaknuto u agendi 2030 i mislim da trebamo dobro razmisliti o tome kako to ugraditi u konsenzus. I na kraju moje kratkog izlaganja mislim da trebamo pomno razmotriti i sredstva provedbe. E, državna pomoć je važna u slučaju nekih zemalja, e, ne smijemo to zaboraviti, ali provesti ovu agendu znači da ćemo trebati uključiti i druge izvore, brojne izvore financiranja i o tome trebamo razmisliti i e, Izvan okvira toga najvažnija je dosljednost politika, usklađenost politika. Trebamo razmisliti o tome kako to ostvariti i kako to na najbolji mogući način ugraditi u europski konsenzus. Hvala, Gaspar. Rekli ste da će komisija poduzeti brojne inicijative za razdoblje nakon 20, 2030. i e, zanima me što komisija priprema za to razdoblje. Dakle, da, ako sam dobro shvatila, Radi se na priopćenju za razdoblje nakon 2030. za vanjsko djelovanje, ali to se trebalo zamijeniti konsenzusom, a sada vi kažete nešto drugo. Dakle, to bi se možda moglo prikazati na e, sastanku koordinatora kako bismo imali jasan pregled nad onime što planira komisija. I e, sada vraćam riječ Kristin. Mislim da bi isto tako bilo korisno prije kasnije se slušati Europsku službu za vanjsko djelovanje, zato što je to ono što se iskorijenito promijenilo sada na tisuće 2005. godine. Dakle, imamo predstavnike za vanjsko djelovanje kod nas. E, to je jedno tijelo koje je između komisije vijeća i ta služba je zapravo zabranila predsjedništvu e, u okviru vijeća da nam dolaze govoriti o tome. Dakle, ministri koji dolaze, koji k nama govore e, o humanitarnoj pomoći, ali ne općenito o razvojnoj politici. I to je dakle nešto što predbacujem vijeću i državi, članica, državi članicama da dakle trebaju naći za to i dovoljan prostor unutar Europske službe za vanjsko djelovanje i tražimo da Europske službe za vanjsko djelovanje da se izjasni o tome utoliko više što su oni zapravo ti koji su najvažniji za identifikaciju ovih politika i za do programa za Europsku uniju i mislim da zaslužujemo odgovor. To je neobična konvencija, odnosno da ministri dolaze govore o razvojnoj politici jer, e, politici jer kada idete na neformalno vijeće e, aktualno predsjedništvo predsjedava radovima i oni pokreću praktične pregovore između zemalja članica. To je neobičan običaj. Ja nemam ništa protiv toga. Mislim da bi ministri trebali moći govoriti o onome što žele. Istina je da zemlje članice imaju svoje mišljenje, a, aktualno predsjedništvo to koordinira. Uh, Hvala. Hvala na vrlo zanimljivim komentarima i pitanjima. Ja ću biti selektivna i odgovorit ću samo na nekoliko pitanja. Dakle, počet ću od posljednjeg. Vi ste postavili pitanje o suradnji sa zemljama srednjeg dohodka, dakle ne ugrožava li to ili ne dovodi to do zanemaravanja zemalja sa niskim e, prihodima. Dakle, trebamo usredotočiti našu suradnju na zemlje sa srednjim e, prihodima, ali naša e, ta namjera da se smanji pomoć e, naprednim zemljama ipak bi mogla dovesti do praznine, do jaza i treba vidjeti kako će Europska unija surađivati sa tim zemljama u rješavanju globalnih izazova i također e, treba vidjeti kako će se tu koristiti razvojni instrumenti ili partnerski instrumenti u suradnji s tim zemljama, no kada je riječ o volumenu i pomoći to treba posvetiti ipak zemljama sa niskim prihodima i nerazvijenim zemljama. Imamo i pitanje o zemljama AKP-a. To je jedna usporedna rasprava koja je u tijeku i ovdje ću samo reći da smatram da postoji potreba za temeljitom reformom naših odnosa sa tim zemljama, ali to bi moglo značiti također da ono što je naučeno iz ovih odnosa može se iskoristiti i u odnosima s drugih e, zemljama, recimo snažna usmjerenost na partnerstvo Europskog razvojnog fonda je nešto što bi se moglo iskoristiti i u slučaju drugih europskih instrumenata. I imamo pitanje gospođe Hojbuh o ulozi europske koordinacije u europskom konsenzusu i povezanošću toga sa etičkim kodeksom za rad. Dakle, imamo i politiku zajedničkog programiranja i konsenzus bi trebao pokazati da postoji snažno zalaganje Europske unije za jačenjem koordinacije između različitih aktera. Evo, to bi trebalo svakako naglasiti konsenzusu. I još posljednja napomena i tu ću se vratiti na jedno od vaših pitanja, odnosno slažem se da je ovo vrlo ambiciozna rasprava puna izazova. Dakle, pitanje je što će se dogoditi ako Europska unija ne usvoji konsenzus ili ako sporazum bude previše ambiciozan. To je važno pitanje, no postoje velika očekivanja zemalja partnera, odnosno da će Europska unija postići ambiciozan sporazum između institucija i tu se postavlja i pitanje vjerodostojnosti. Ja priznajem da će to biti teška rasprava, ali važno je da Europska unija iskoristi tu raspravu da pokaže da je spremna na zajednički rad na razvojnoj suradnji. Hvala vam. Hvala, ovo je prva u nizu rasprava i razmjena gledišta sa komisijom i SVD-om o ovim ključnim pitanjima. Evo, ovo je bio vrlo koristan početak i imamo mnogo materijala za razmišljanje. Podsjećam sve da glasujemo u 15 sati, dakle ponosite sa sobom glasačke kartice i imat ćemo i dalje prilike za razmišljanje. Hvala vam.